E, i sada prelazim na njemački. Dakle, obratit će nam se e, predstavnica visoke potpredsjednice i e, visoke predstavnice Europske unije za sigurnosnu politiku vezano uz summit koji će se održati u Rigi. Gospođa ministrica Zanda Kalina Lukaševica. Ako je to pitanje poslovnika, je to sam već odobrila jedno. Mislim da sam pojasnila pitanje spontanog javljanja za riječ. O čemu se sada radi? Ako je spontano javljanje za riječ, neću to prihvatiti ali to je vaša povlastica, to ste nam dobro objasnili. Koja će onda biti vaša politika tijekom ove rasprave vezano uz plave kartone? Da li ćete prihvatiti jednu, dvije ili u okviru spontanog javljanja za riječ? Koliko dugo će trajati spontanog javljanja za riječ? Mislim da je opravdano da postavim to pitanje jer zastupnici postoje sve više frustrirani načinom na kojim e, se vodi predsjedanje. Razumijem vaše pitanje, upravo sam stigla, nisam niti vidjela cijeli popis, pogledat ću popis, pogledat ću koliko vremena još imamo. Nakon toga ću odlučiti hoćemo li prihvatiti plave kartone ili ne. Da li ćemo uzeti jednu ili dvije ili samo e, govornike koji predstavljaju klubove. Javit ću vam na vrijeme. Gospođo ministrice, izvolite vi imate riječ. E, uvažene, uvažena predsjednice, uvaženi zastupnici. Dopustite mi da započnem time što ću zahvaliti Europskom parlamentu na tome što mi je pružena prigoda da sudjelujem u ovoj raspravi o istočnom partnerstvu upravo uoči e, sastanka na vrhu u Rigi koji će okupiti šefove država iz Europske unije i istočnog partnerstva 21. i 22. svibnja u Rigi. Prije otprilike šest godina u Pragu mi smo odredili našu viziju e, približavanja odnosa između Europske unije i istočnih europskih partnera i e, pod i viziju podizanja na višu razinu produbljavanja bilateralnog, e, bilateralne suradnje i izgradnje multilateralnog okvira za suradnju dijalog. Od tada smo ostvarili dobar napredak u okviru našeg partnerstva. Bolje razumijemo različite interese, potrebe i ambicije naših e, zemalja partnera unutar istočnog partnerstva. U regiji mi ćemo povući bilancu ispod značajnih uspjeha koje smo stvarili od Vilnusa i zacrtat ćemo pozitivni program za budućnost. Od posljednjeg sastanka na vrhu u okviru istočnog partnerstva u Vilnusu, potpisivanja sporazuma o pridruživanju, također dubokog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini, sve to e, dovelo našu suradnju sa Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom na novu razinu sporazum o pridruživanju koji uključuje DCFTA sa Gruzijom i Republikom Moldovom se već privremeno primjenjuju i početni pokazatelji su vrlo obećavajući. Trgovina se već povećava između Europske unije i predmetnih partnera. Što se tiče Ukrajine, nedavni sastanak na vrhu između Europske unije i Ukrajine je ponovno potvrdio da privremena primjena ukrajinskog DCFTA će započeti 1. siječnja 2016. godine. Kao što znate, povjerenica Cecilija Malmstrom održava trilateralne razgovore sa ukrajinskim i ruskim partnerima kako bi e, bila sigurna da će privremena primjena započeti 1. siječnja u najboljoj mogućoj atmosferi. Summit u Rigi će biti prigoda da analiziramo rane stadije provedbe sporazuma o pridruživanju i DCFTA sporazuma i da pokažemo snažnu predanost Europske unije produbljivanju naše suradnje. Samit će ponovno potvrditi važnost provođenja reformi e, koje trebaju potvrditi konsolidirati vladavinu prava i konkurentnu tržišnu ekonomiju, što je najbolja perspektiva za zajamčenu europsku budućnost za naše partnere. Istaknut ćemo predanost Europske unije podršci naporima koji e, promiču suradnju u izgradnji institucija, također mobilnosti i uspostavi kontakata i tržišnih prilika. Stoga bih željela naglasiti da na marginama samita u Rigi će se održati tri vrlo važna događaja. Konferencija za medije na temu uloga medija u istočnom partnerstvu, također konferencija za civilno društvo i poslovni forum. Ti događaji će naglasiti sve veću ulogu civilnog društva i poslovnih kontakata koji su sastavni dio politike istočnog partnerstva. Uvaženi zastupnici, dopustite mi da naglasim da vrijednosti Europske unije u našim odnosima sa svih šest istočnih partnera e, se počinju osnaživati i pripravni smo na e, njihovu prilagodbu. Za naše partnere u okviru sporazuma o pridruživanju e, put je zacrtan, a za preostale partnere moramo još, dosta toga ostvariti. E, ostvarili smo sporazum sa Armenijom vezano uz buduće odnose i nadamo se da će vijeće započeti pregovore vezano uz nove ugovorne sporazume sa Armenijom. Relevantni pregovarački mandat se upravo priprema. E, očekujemo ideje Azerbajdžana o tome kako vidi svoje buduće odnose sa Europskom unijom kada ih zaprimimo, tada ćemo ozbiljno ih razmotriti u smislu toga kakva vrsta odnosa bi bila prihvatljiva objema stranama i mogli bi je poštivati. Također E, istražujemo načine daljeg produbljivanja našeg e, angažiranja sa Bjelorusijom. E, uvjereni smo da razvijanje bilateralnih odnosa na diferencirani način je najbolji mogući način da osiguramo da svih šest istočnih partnera će biti će imati udjela u istočnom partnerstvu, te da će, te stoga ostajemo predani tom jedinstvenom okviru. E, pomaknuli smo se na području mobilnosti. Od travnja prošle godine Moldova e, već uživa režim e, u kojem ne trebaju vize sa šengenskim područjem i oko pola milijuna ljudi je već iskoristilo tu prednost. Gruzija i Ukrajina su već ostvarile veliki napredak u provedbi referentnih vrijednosti vezano uz režim liberalizacije viza. Ispunjavanje E, djelovanja koji e, se traže u nedavnom izvješću o napretku kojeg je donijela komisija omogućit će ovim zemljama da dovrše provedbe e, akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima. E, komisija će nastaviti pratiti što se događa i e, učini, pružit će podršku tim programima do kraja 2015. godine. Finalizacija pregovora sa Bjelorusijom o e, sporazumima vezano uz olakšavanje izdavanja viza i readmisijskim sporazumima je nešto što se planira aktivirati u lipnju. Uvaženi zastupnici, dopustite mi da naglasim da istočno partnerstvo odnosno summit u Rigi se odvija u novoj geopolitičkoj atmosferi unutar koje se granice mijenjaju silom i partneri i uistinu države članice e, su podložne velikom pritisku. E, naglasit ću još jednom da mi ne dijelimo e, razmišljanje koje se temelji na suparništvu utjecaja i e, primjeni prisile. E, bit ću vrlo jasna, niti istočno partnerstvo, niti bilateralni odnosi između Europske unije i bilo kojeg od njenih partnera će ikada biti usmjereni protiv nekog. No moram isto tako biti podjednako jasna kada kažem da će Europska unija nastaviti braniti svoje partnere jer oni moraju imati pravo donositi suverene odluke vezano u svoju vanjsku i trg. Dodatno, ovo je velika prilika da mi osnažimo našu predanost istočnom partnerstvu. Summit u Rigi će isto tako biti vrijedna prigoda da saznamo kakva su stajališta naših partnera vezano uz budućnost e, europske susjedske politike. Želimo biti sigurni da e, u redizajniranju naše buduće politike jesmo saslušali naše partnere i uzeli u obzir njihova stajališta u cijelosti. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, dopustite mi da ponovno naglasim da nudimo našim partnerima iz Istočne Europe iskreno, pravo, autentično partnerstvo, ne namećemo nikakve odluke našim partnerima. Diferencijacija u našim bilateralnim odnosima se mora ojačati i moramo uzimati u obzir ambicije potrebe svakog partnera zasebno. Uh, ukupni angažman vlada partnera je od ključne važnosti u provođenju neophodnih reformi. Uh, unatoč tome niti jedna vlada ne može uspjeti u takvom poduhvatu bez široke potpore svog naroda. Uspješna transformacija je moguća samo ako ona bude rezultat zajedničkih nastojanja cijelog društva. podrška reformi koje e, utječu na donošenje odluka na nacionalnoj razini je nešto što je imperativ. Lokalna e, nadležna tijela, parlamentarci, uključujući ovu kuću, e, poslovna zajednica i civilno društvo moraju igrati vrlo važnu ulogu u istočnom partnerstvu. Stoga računamo i na ovu kuću da nam pomogne da pružimo podršku našim partnerima u ostvarivanju promjena koje priželjkuju njihovi građani. Zahvaljujem na vaše pozornosti. Hvala. Hvala ministrice. Čut ćemo odgovor gospodina Kelija i svih drugih. Dopustiti ću na jedno spontano nadanje za riječ za svaki klub i prihvatit ću plave kartone, ovisno o tome kako će se odvijati rasprava. Također zadržavam povlasticu da ne dopustim plave kartone. Neću prihvatiti plavi karton nikoga tko je već na popisu govornika za ovu raspravu. Prvi, govornik za EPP je gospodin Jacek Sarius Volski. E, dvije minute. Gospođo potpredsjednice, prve dvije rečenice se ne računaju u moje vrijeme. Mislim da je užasno to što je sjedalo Europske komisije prazno tijekom ove ovako važne rasprave. Ako je to signal za to koju važnost pridaje Europska komisija ovom, ovoj važnoj temi, moram reći da žalim Rigu. I sada počinje moje vrijeme. Istočno partnerstvo je jako dobro dizajnirana politika od strateške važnosti. To je nešto što je prijeko potrebno i za Europsku uniju, ima utjecaj na gospodarstvo, prosperitet i sigurnost, a primarni cilj Europske unije je mir. To je nešto što je našim partnerima i susjedima potrebno, jer oni se žele reformirati sukladno modelu Europske unije. Istočno partnerstvo je rad u tijeku koji se mora nastaviti uz potrebne modifikacije i ojačanja. Bilo je pokušaja da nas se skrane sa tog puta od strane Rusije. E, vršio se pritisak na Ukrajinu da uskrati potpis e, u Vilnusu. E, Euromajdan je postao jasnu poruku, narod Ukrajine je rekao mi želimo europske vrijednosti, nakon toga je Rusija objavila rat. Ukrajini, no Rusija neće uspjeti u tom u zaustavljanju istočnog partnerstva i neće zaustaviti slobodnu volju naroda u regiji Europska unija će e, zadržati svoj plan, ostaće na pravom putu. kada nas netko pokušava zaustaviti, imamo dva izbora, ili da se povučemo ili da dalje napredujemo uz dvostruke napore. Mi biramo ovo drugo, jer prvo to je snažna volja naših partnera, a drugo to je u fundamentalnom interesu Europske unije i temeljih na našim vrijednostima. I treće, ako ne branimo slobodu i demokraciju, u našem susjedstvu naša vlastita sloboda, demokracija i prosperitet će biti ugroženi. Hvala. Hvala lijepa. E, Sarus Volski. I sada imamo plavi karton gospođe Alike, ali ne, to ne prihvaćam jer sam rekla da ću prihvatiti plavi karton samo ako dolazi od nekoga tko nije na popisu govornika. Kasnimo pola sata, žao mi je, moram tako reagirati. E, gospođo Ulrike, Ulrike, vi ste na našem popisu kasnije. Za SND, gospodin Fleckenstein. Gospodin Fleckenstein, dvije minute. Uvaženi zastupnici, gospođo potpredsjednice, istočno partnerstvo ima vrlo jasan cilj. Nudi susjedima Europske unije okvir za političku i gospodarsku suradnju. Omogućuje intenzivne trgovinske odnose i e, snažniju e, društvenu razmjenu. Istočno partnerstvo je ponuda da se suradnja ostvari i sa onima koji ne žele postati članice Europske unije. Dakle, i dalje ustrajemo na dobroj suradnji sa Armenijom i Azerbajdžanom i to što su oni odbili sporazum o pridruživanju neće stajati na putu tome, no, i no ipak i tamo moramo razvijati vanjsku trgovinu i odnose, ali uz orijentiranje na naše vrijednosti. E, vrlo je korisno da je komisija započela preispitivati istočno partnerstvo u e, uzgledište e, velikih agresivnih događanja u Ukrajini. Možda sada nije pravi trenutak dosadašnju politiku u cijelosti promijeniti, ali sastanak u Rigi mora poslati jasnu poruku da Europska unija svoju suradnju sa istočnim partnerima ne želi samo poboljšati, već učinkovitije oblikovati. Potrebno je više solidarnosti, ali isto tako i više učinkovitosti i djelotvornosti, e, konkretnost sa pojedinačnim partnerima. Došao je trenutak da govorimo o snagama istočnog partnerstva, o konkretnim suradnjama, o jačavanju državnih institucija, o tome za e, bolju demokraciju, e, boljoj regionalnoj suradnji. Predsjednik Gruzije nedavno je rekao vezano uz istočno partnerstvo da je to dobro i važno partnerstvo sa zemljama e, sa zapada i to bismo trebali upamtiti, barem srednjoročno. Hvala lijepo. Sljedeći govornik za europske konzervativce, gospodin Mark Demesmeker, dvije minute, izvolite. Hvala lijepa. Ja ne vidim baš sve ovo toliko pozitivno, jer tekst koji je predviđen za summit u Rigi, vezan uz budućnost istočnog partnerstva, je zapravo vrlo razočaravajući od velikih izjava o europskoj solidarnosti i zaštiti naših interesa nije baš ostalo mnogo, nije, nema prave ambicije, nema prave jasne strategije, a sve je to zapravo već odavno trebalo se dogoditi, došlo je, sada dolazi prekasno. Ukrajina, Moldova i Gruzija su izložene velikom pritisku, pojavljuju se novi geopolitički izazovi ja nisam našao nikakvu osudu stacioniranja europskih trupa e, na teritoriju istočnog partnerstva. Ništa se, uopće se ne spominje e, Ukrajina. Prošle tjedan sam bio sa kolegama u Kijevu i u istočnoj Ukrajini i vidjeli smo u kakvim turobnim uvjetima žive ljudi uslijed ruske agresije. Obitelji su izložene e, pucnjavi e, od strane ruskih snaga. Vidio sam kako je šrapnel uništio obiteljsku kuću. E, Proljeva se krv i stanovništvo je umorno, razočarano, izloženo ne samo E, financijskim pritiscima, već pritiscima koji ugrožavaju njihov život. I ti ljudi e, bi trebali očekivati pomoć od Europske unije, e, prvenstveno u Rigi, jer su raspoloženi defetistički. I zato zahtijevam da je Europska unija konsekventna, hrabra, Gruzija i Ukrajina trebaju novi režim liberalizacije viza. Sljedeći govornik za ALDE, gospodin Petras Auštrevičius, dvije minute. Predsjedniče, ministrice, gospođo ministrice, istočno partnerstvo je oživjelo prije pet godina. Radi se uistinu o partnerstvu Europske unije. Iako postoje mnoge poteškoće. Istočno partnerstvo je nešto na što možemo biti ponosni. Naš klub podupire u cijelosti ovu politiku jer istočno partnerstvo je učinkoviti poticaj za demokratsku preobrazbu u zemljama partnerima. Isto tako mi bismo trebali tri asocirana partnera e, E, još više približiti Europskoj uniji, e, Gruziju, Ukrajinu i Moldovu. Vi ste i vi ste morali platiti određenu, oni su morali platiti određenu cijenu, oni su pod velikim pritiskom vojnim, propagandnim, gospodarskim. E, mi smo izradili jedno otvoreno pismo namijenjeno upućeno šefovima država i vlada 28 zastupnika ove kuće je potpisalo taj dopis i mi mislimo da sastanak u Rigu bi trebao zacrtati ambiciozne ciljeve te trebamo demonstrirati solidarnost sa našim pridruženim partnerima. Mi e, pozivamo da Europska unija u budućnosti uobliči e, budućnost za naše partnere E, i to na jasan način, uz jasne kriterije. To je pravi korak i to moramo sada učiniti ne tek sutra. Drugo, u Rigi e, mora se uspostaviti režim bez viza sa vrlo jasnim rokovima do kraja ove godine, tako da planovi za liberalizaciju viznog režima budu implementirani. E, vizna politika u odnosu na Rusiju nije bila uspješna, no mi vezano uz istočno predstvo mislim da, smo stvarili dobre ciljeve. Sljedeći govornik za GUE i NGL, gospodin Helmut Scholz, jedna minuta i 30 sekundi. Gospođo predsjednice, gospođo ministrice. Sutra započinje sastanak u Rigi u okviru istočnog partnerstva. To će biti sastanak različitih, sa, sa mnogim proturječnim e, porukama. Već, već i najave na to ukazuju jer postoje diferencirani odnosi e, i koji najavljuju različita očekivanja partnera. E, e, proturječa označavaju i sadržaj e, sadržajna težišta sastanka, osnaživanje vladavine prava, da, ali moramo se pitati što je Europska unija konkretno poduzela kako u Moldavi koru, korumpirani oligarsi ne bi svrgnuli sa dužnosti još jednog šefa vlade. Također, tri četvrtine nešto u Ukrajini sukladno jednoj nedavno objavljenoj anketi e, su potvrdili da zapravo u Kijevu se ne provode nikakve e, duboke reforme. To je stvarnost e, prema kojoj se mora mjeriti uspješnost sastanka u Rigi. Isto tako moramo reći da nema ljudskih prava bez socijalne pravde. E, stope nezaposlenosti ispod 20% u Armeniji i Gruziji. Kod mladih su te stope nezaposlenosti još i više. E, također, e, stopa zaposlenosti žena se smanjila upola u Moldovi. Sve to signalizira transformacijske procese koji su neophodni i koji znače više od pukog razvoja tržišnih šansi ta pitanja je nešto što si mora postaviti i Europski parlament, e, jer jedino tako možemo zajednički se baviti budućem razvoju. Sljedeći govornik je za zelene, e, Tamaš Meserić, dvije minute. Hvala predsjednice. Gospođo ministrice, dragi kolege ako među našim zajedničkim vanjskim politikama postoji jedna politika koju zaista treba revidirati, to je naša susjedska politika, naročito istočno partnerstvo. Ako gledamo koji su njezini izvorni ciljevi, onda je ona zaista propala. Naš je klub zastupnika iz tog razloga podržao proces revizije što ga je pokrenuo povjerenik Han, kao i zaključke koje su se do sada iz toga izveli. Diferencijacija je ključan aspekt revizije. To je nešto što je razumno i vjerojatno neizbježno u istočnom partnerstvu. Ne smijemo pritom zaboraviti da su tri zemlje partnera s nama potpisale ugovor o e, pridruživanju i zahvaljujući tim sporazumima duboke suradnje i e, sporazumima o slobodnoj trgovini, njima treba dati kredibilnu europsku perspektivu. Trebamo im omogućiti da se socijalni e, troškovi koji su vezani za to, e, da se oni pokriju, oni koji su dakle vezani za usklađivanje s europskom politikom. Moramo uzeti u obzir što to je sa manjim za manje, a bilo bi bolje povećati politiku više za više koje sada iznosi 20% i da usmjerimo to na zemlje koje su nam pridružene. Trebamo im dati adekvatnu financijsku potporu. Dvije milijarde eura godišnje koje se daju južnim i e, istočnim susjedima ne omogućuju niti vjerodostojnu ambicioznu politiku. Mislim da bi se ta brojka u reviziji na pola puta koja će uskoro doći trebala promijeniti. Ja se pozdravljam tu suradnju s istočnim partnerima. Hvala lijepa. Sljedeći govornik za jednu minutu, gospodin Fabio Massimo Castaldo i za EFDD. Hvala predsjednice. Pripričavamo se to e, velikom trenutku e, konferencije koja će biti značajna za istočno partnerstvo. Moram reći da je stvarno tužno da je mjesto komisije prazno. Vidi se da to njima nije prioritet. Približavamo se i pripremamo tom sastanku na vrhu. S naše strane mogu reći da je ispravno da sve one države koje poštuju kriterije iz Kopenhagena imaju europske perspektive. Činjenica je da je dosta tih e, e, država ipak države u kojima ima jako puno problema s korupcijom i e, slično. I to su dakle prepreke koje treba premostiti s čima se treba suočiti. Moramo dakle gledati i što mi dajemo kao pomoć našim partnerskim zemljama i kamo novac ide. Taj novac ne smije ići u jednostavno borbu za naoružavanje jer to sigurno ne odgovara aspiracijama stanovnika tih zemalja. Januško bi na jednu minutu. Hvala. Kada s nekim želite otvoriti pregovore, morate točno znati kakva je situacija, inače vas protivnik prevariti. Svi znaju za situaciju u Rusiji sa Borisom Njemcovem, ali e, nitko e, ne zna da je opasnije biti novinar, politički novinar u Moskvi ili u koje Kijevu. Jer ima čitav lista um, pripadnika manjina uh, koje su ukrajinski nacionalisti proganjali. Um, možda nacionalisti u Europskoj uniji e, sa simpatijom gledaju na nacionaliste Ukrajini. Moramo u svakom slučaju reći istinu. Hvala lijepo. Sada, nakon predstavnika klubova, riječ dobiva gospodin Preda Kristijan Den. Hvala. Postoji nešto čudno što se događa s istočnim partnerstvom. U Vilniusu se u studenom 2013. godine već govorilo o neuspjehu. A i sada će vjerojatno stavovi biti isti. Jer neki već unaprijed govore da će se dogoditi neuspjeh. Kao što to sada znamo, sastanak na vrhu u Vilniusu nije bio neuspješan, jer neki su već izvukli i rezultate od 2013. do sada sve što se dogodilo. Potpisali su se sporazumi o e, pridruživanju kao i sporazumi o olakšavanju viznog režima. Sve je to napredak. Međutim, društva na koje se odnose e, istočno partnerstvo, oni ne očekuju samo da mi analiziramo rezultate, već poruku s naše strane, naš angažman za budućnost. I prema tome ja mislim da moramo govoriti o budućnosti, moramo definirati politički ideal i angažman Europe prema državama istočnog partnerstva. U protivnom, s našim pesimizmom i našom stigmatizacijom samih sebe, nećemo se moći oduprijeti ruskoj propagandi. Jer oni jednostavno u istočnom partnerstvu vide da je to nešto što se radi protiv Moskve. Moramo biti hrabri, moramo se hrabro angažirati. I isto tako vrlo jasno moramo govoriti o europskoj budućnosti država istočnog partnerstva.

Hvala lijepa, predsjednice. Moram reći da smo u groznoj situaciji. Visoka predstavnica govori o istočnom partnerstvu, a mjesto komisije zjapi prazno. Pa taj je sastanak na vrhu vjerojatno najznačajniji od svih koji su se ikada organizirali u okviru istočnog partnerstva. Govorimo o državama koje su imaju sporazume o pridruživanju s Europskom unijom i koji su sada u krizi, a Europska unija pokušava uzeti u obzir različite interese. Tekst na samitu mora biti vrlo jak. Moramo potvrditi da Ukrajina, Gruzija i Moldova imaju budućnost u Europi moramo proglasiti da će 2016. godine Ukrajinci i Gruzinci moći putovati bez vica. A moramo isto tako stvari nazvati pravim imenom. Moramo govoriti o ruskoj agresiji, moramo govoriti da je pripojenje Krima, pripojenje hvima I u protivnom nećemo moći izbjeći buduće loše akcije. Hvala lijepa. Gospodin Pajt Urmah, jedna minuta. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Politika istočnog partnerstva vrlo je važna, to je točno. I u to ne smijemo sumnjati. Trebamo, međutim, kritično pristupiti sastanku na vrhu koji će se uskoro održati. Jer treba napraviti nešto specifično na tom sastanku na vrhu da bi se dala podrška Ukrajini i Gruziji. Međutim, sve ukazuje na to da će se samo tamo govoriti, a neće doći do nikakvih ozbiljnih rezultata. Zaista je tužno da e, Europska unija ne želi ukinute vize za ukrajinsko društvo. Pa to je ukrajinskom društvu jako potrebno i zaista je e, sramotno da Europska unija ne može potvrditi mjesto Ukrajine e, u Europi. Neki zastupnici se zaista bore oko pristupanja Ukrajine. Osam ih nije potpisalo e, sporazum o pridruživanju. Nadam se da će se Europska unija srediti i da će se u sljedećih nekoliko tjedana sve to promijeniti. Hvala lijepa. Sljedeći govornik jedna minuta, gospodin Miloslav Slavranizdorf. Hvala. Istočno je partnerstvo bilo dobra zamisao. Mogao bih reći čak što više, to je bila briljantna ideja. Međutim, komisija ju je sasvim uništila tako što ju je podredila mm, politikama Amerike koji su neprijateljski nastrojene prema Rusiji. Pogledajte Ukrajinu, ima inflaciju 60% i zapravo njezina središnja banka nije u mogućnosti plaćati račune. Od Majdana 46 ukrajinskih je banaka propalo, dok je prosječna plaća u Ukrajini od 40 eura mjesečno. Amerikanci se sada povlače jer E, sastanak između Kerija, Lavrova i Putina u Sočiju upravo ilustracija toga. Mislim da moramo se prestati ovako glupo ponašati i učiniti isto što i Amerikanci. Sljedeći govornik, gospodin Rope bronih jedna minuta. Da, moramo shvatiti što se događa i s drugim zemljama istočnog partnerstva. S obzirom na ekonomske opasnosti i druge vrste prijetnji, Evropska unija mora samo biti jača. Moramo zemljama istočnog partnerstva govoriti o stvarnoj podršci. To bi zaista trebalo biti korisno. Mi zemlje istočnog partnerstva moramo bolje informirati o europskim institucijama, o Europskom parlamentu i kakav je to zakonodavni postupak. Zato trebamo bolje e, e, financirati e, rad novinara koji su ovdje i u Briselu moramo im omogućiti da više stoga saznaju i moramo financirati to produbljivanje znanja. Moramo raditi u skladu s partnerstvom. To je nešto što zaista mora nadahnuti građane tih zemalja. Pozivam Europsku uniju da investiramo u te zemlje, drugim riječima da pretočimo naše vrijednosti u mentalitet tih zemalja. Bil Eterić za minutu i 30 sekundi za EFDD. Hvala. Vrlo s interesom gledamo tome. Dakle, sami će se održati sutra. Što se postiglo? Kakvi su odnosi s Ukrajinom? Moram reći da je to nešto žalosno što se u toj zemlji događa i stvarno su osjećam i mislim svi mi sa ljudima iste zemlje. Jer e, ta potreba da se širi e, utjecaj, da se pripoji više zemalja, ne vidimo granice toga. A kada i govorimo o sferu utjecaja, znate gdje je Rusija, poznate tamo situaciju i zna se da se mir stavlja na još veću kostku i još se više riskira. Pa to mi se čini da je nešto bezobzirno. Meni se čini kako u zvijezdanim stazama ima nešto takvo kada jedan neprijat želi zapravo sve asimilirati i to mu je jedina svrha postojanja da sve stavi pod svoju kapu. Što više razmišljamo o ovoj situaciji, čini mi se nalik tim zvijezdanim stazama. Ali treba stati tome na kraj. Vi morate s tome stati na kraj. Stanite na čas, razmislite o tome. Moram reći da sam očajan kad pomislim sve to. Ništa dobro neće se izroditi iz tog sastanka na vrhu. Hvala. Gospodine Jurek, znam da želite plavi karton, ali vidim da ste na popisu govornika, pa vam neću sada dati riječ. Najprije sada gospodin Šoltan Balcona jednu minutu. Hvala predsjednice. Istočno partnerstvo bi moglo pomoći zemljama koji su nekada bili u Sovjetskom savezu da imaju bolje odnose s Europskom unijom. Međutim, ne možemo prisiljavati te države da s nama surađuju. Ako neke žele s nama surađivati, onda se mi moramo otvoriti prema tim zemljama. Međutim, to što je neka država potpisala sporazum o pridruživanju s nama, ne znači da se želi okrenuti prema nama. Primjerice Ukrajina. Što se tiče e, prava, primjerice korištenja jezika manjina,

Hvala. Od e, posljednjeg e, samita o istočnom partnerstvu u Vilnius, mnogo se toga promijenilo s našim istočnim partnerima, naročito s onima koji su potpisali sporazum o pridruživanju s Europskom unijom i koji su sada suočeni sa sve većim pritiskom izvana. U Ukrajini se radi o ratu. Bez e, vojnih obilježja, ruske jedinice idu na praznike u Ukrajinu u oklopnim borbenim vozilima. Mi moramo biti partner na kojeg će se države istočnog partnerstva moći osloniti. Moramo priznati kada oni napreduju. A mala razina ambicija u Rigi je nešto što će dovesti do loših e, rezultata na našem istočnom susjedstvu. Nadam se da će sastanak na vrhu u Rigi poslati pozitivnu poruku koja je potrebna našim partnerima. Oprostite, imao sam na raspolaganju dvije minute, a ne jednu. Europska unija ne smije se ugušiti e, i kušti naše partnere. Mora jednostavno nagraditi njihove napore. Moramo biti otvoreniji nego li ranije i moramo im dati poruke i e, omogućiti im da se oduzmu pritisku ruske propagande. Moramo napraviti jedan važan korak, a to je slobodna vizni režim za, Rusi, za Gruziju i Ukrajinu. To je nešto što možemo napraviti i e, što se treba napraviti zahvaljujući naporima koji su te države napravile. To je najvažniji bitan znak njihove budućnosti uz Europu. I moram reći da ponosno potpisao pismo kojeg je inicirao naš kolega Kostrevičius. Hvala lijepa. Sljedeći je govornik, gospodin Kozma Zlotovski, jedna minuta. Gospođo predsjednice, dame i gospodo. Samit istočnog partnerstva će omogućiti Europskoj uniji da se prestane praviti da ima istočnu politiku, nego da zaista nešto napravi. Pogledajte što se događa u Ukrajini. Ako e, ruska vojna akcija nije dovoljan e, stimulans da mi nešto učinimo za naše partnere na istok Europe, onda nas ništa neće nagnati da nešto učinimo. Ukrajina je na samom vrhu e, našeg dnevnog reda kaos, prijetnja bankrota i sprema se nova ruska ofenziva. To uništava tu zemlju, uništava sigurnosnu arhitekturu na našem pragu. E, stvarna perspektiva članstva u Europskoj uniji, ekonomska pomoć, pomoć u izgradnji institucija, to pitanje viza, sve to treba biti u zaključcima sa samita. Ne radi se samo o ljudima iz Ukrajine koji to očekuju, ljudi iz Moldavije i Gruzije također to očekuju. E, snaga Rusije je naša slabosti obrnuto. Moramo biti čvrsti, ali vidim da se povjerenica uopće nije niti udostojila pojaviti. Sada Gospodin Ivo Vajgl, jedna minuta. Poštovana podpredsjednice, mislim da ćete mi oduzeti riječ. Zato što je teško nešto složeno izraziti u par riječi. Prema tome, istočno partnerstvo i Unija za Mediteran dve su inovativne politike Europske unije koje nisu polučile uspjeh. Zato o tome danas govorimo. Govorimo o tome da te dvije organizacije treba revidirati jer su one zapravo postale talac otvorenih bilateralnih pitanja i različitih geostrateških interesa. Kada se radi o proširenju područja zajedničkih vrijednosti trebamo svejedno nastaviti raditi u tim dijelovima svijeta. Uvjeren sam da ako je partnerstvo tako zamišljeno da i se ono ostvarilo, ne bi bilo došlo do rata u Ukrajini. Evo, završit ću sada, nastavit ću s sljedećom prilikom. Gospodin Javier koji se prvi za jednu minutu. Hvala, gospođo predsjednice. Istočno partnerstvo e, nije nešto što e, baš volimo, govorimo o partnerskim sporazumima, o trgovinskim sporazumima. To su instrumenti kontrole koji stvaraju nejednakost. Mi u e, zemljama juga znamo što to znači deindustrializacija i put ka podređenom položaju. Mi smo podržali e, nezakonito e, preuzimanje vlasti, e, kaos, nasilje u Ukrajini. Ne treba nam više instrumenta agresije. Stalno govorimo o tom hibridnom ratu. A o tome govorimo i kada govorimo o odnosima s Grčkom a zapravo samo želimo glorificirati naš odnos sa SAD-om, a ne stvoriti nezavisnu e, i e, snažnu e, Europu. Gospođo Ždanoka, ne dijelim vaš optimizam. Istočno partnerstvo u ovom momentu je nešto što dovodi do sukoba. Jedini način da se to E, riješi je da se e, poboljšaju odnosi sa Rusijom. Fatalna pogreška Europske unije je u tumačenju partnerstva. Pretpostavljalo se da se radi o stvarnoj imperijalnoj ekspanziji Europske unije. Građanski rat u Ukrajini je otrovni plod e, te ekspanzije. Danas, 40 godina nakon e, što je usvojen finalni akt iz Helsinkija, moramo sazvati novu konferenciju o zajedničkoj sigurnosti u Europi i možda bi se to moglo reći na samitu Rigi. Ako sudionici to neće učiniti, onda će to učiniti civilno društvo. Uloga Europske unije mora biti da ujedinjuje, a ne da razjedinjuje. A sada gospodin e, Jean-Luc Schaffhausen. Jedna minuta. Gospođo predsjednice, gospođo predstavnice, gospođe Mogherini. Uoči sastanka na vrhu u Rigi moramo izvući bilancu politike nakon hladnog rata. Zapravo nismo napredovali. Mogli smo napraviti prve korake jedinstvene Europe gdje će se istok i zapad ujediniti. I to svaki puta kada neka zemlja predstavlja most između istoka i zapada, onda se uvijek okretalo jedne protiv drugih i trebali su se opredijeliti zapad i NATO, recimo Srbija ili e, Gruzije. A sada smo prešli sasvim sigurno 10.000 žrtava. S kakvim rezultatom? to je e, politika širenja nato ako je ratoborna. To je protiv institucije, e, protiv Europe. E, zahvaljujući politici Johna Kerrya i ovome što radi gospođa Mogherini, izađimo iz ovakve situacije i pitajmo se je li to, kako se mi ponašamo, biti evropljanin u naše vrijeme. Sada gospodin Kelam dvije minuta. Ovaj summit u Rigi ne bi smio biti summit na kojem ćemo preuzeti male političke obveze kao što neki predviđaju. Kaže da neke zemlje članice se ne žele obvezati e, nikakvim novim obećanjima ili sporazumima, a neki smatraju da je to posljednja šansa da se spasi partnerstvo. No ono što nama treba je upravo suprotno. Europska unija mora pokazati e, svoj snažni politički angažman prema svojim istočnim partnerima na njihovom teškom putu ka demokraciji. Sviđa mi se deklaracija kojoj je osmislilo Latvijsko predsjedništvo da nam je potrebno stvarno partnerstvo i nadam se da Latvijsko predsjedništvo će uspjeti to progurati i kroz odluke sa samita u Rigi. Ja sam jedan od sudionika odnosno potpisnika ovog pisma zastupnika u Europskom parlamentu koji je upućen samitu Rigi i još ponavljam jednom taj apel. Sljedeće godine moramo imati slobodan vizni režim za tri zemlje, to su Ukrajina i Gruzija i za tri zemlje moramo e, iscrtati europski put, to su zemlje koje žele krenuti ka Europi. Naša dužnost je također da zajamčimo da te zemlje će moći slobodno odabrati e, svoju politiku i pristup Europske unije mora biti bolje prilagođen individualnim potrebama tih partnera. No naša poruka danas mora biti mi ne smijemo iznevjeriti te zemlje na taj način što ćemo se odreći svojih obveza. Te zemlje e, pozdravljamo što je moguće prije u europsku obitelj. Hvala. A sada Andres Memekins ima jednu minutu. Hvala. Dame i gospodo, najvažnija zadaća samita je da odgovori na pitanje hoće li doći do reforme samo na formalnoj razini ili i na sadržajnoj razini ili će doći do odumiranja tog istočnog partnerstva. Vidimo znake bolesti izgleda da neće biti tih ozbiljnih odluka koje očekuju naši partneri. Nije posve jasno zašto nemamo e, oslobođenje od viza sa Gruzijom koja je ispunila sve uvjete. Znam da komisija želi e, donijeti pozitivnu odluku, ali zašto ta odluka već nije donesena? Radi se o stavu. Mi ne vidimo koliko smo arogantni. Problem je u tome da Europska unija želi igrati ulogu velikog brata velikog brace. Mislim da je to pogreška. Mislim da su naši partneri na istoku alergični na to jer oni žele e, biti ravnopravni i bez toga ne možemo očekivati dobre rezultate. Mi moramo reformirati istočno partnerstvo cijeli taj program. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Marek Jurek, jedna minuta. Hvala gospođo predsjednice. Ne smijemo nikad smetnuti suma da ojačavanje nezavisnosti postsovjetskih zemalja mi e, činimo našu suradnju s mislom. Bill Etridge je govorio o realizmu i o poštivanju ruske interesne sfere. Ali ja ipak kažem da ako govorimo tim jezikom, onda podrivamo samo moralno tkivo Europe. Mi ovdje često čujemo ljude kako propovjedaju o našim vrijednostima. Možda bismo trebali uzeti u obzir činjenicu da te zemlje koje su istočne od Europe, to su Ukrajina, Gruzija, također žele nama pridonijeti svoje vrijednosti, a to bi bilo od koristi i nama. Kršćanstvo je preživjelo kroz godine sovjetske tiranije, no jesmo li to stavili u svoju rezoluciju? Hvala. Gospodin Jaromir Štetina, sljedeći govornik, e, jedna minuta. Hvala, gospođo predsjednice, dame i gospodo. Samit u Rigi će omogućiti da se e, napravi jedna diferencijacija e, odnosa Europske unije sa tih šest zemalja partnera. S druge strane trebamo imati jedan jedinstveni stav prema tim zemljama istočnog partnerstva. Koji je taj zajednički nazivnik? Tri su u stanju rata. Armenija se bori protiv Azerbajdžana, Ukrajina vodi hibridni rat sa Ruskom federacijom. Znači tri zemlje su djelomično okupirane. U Gruziji imamo Južnu Osetiju i Abhaziju, u Moldaviji imamo transnistarsko područje, u Ukrajini imamo Krim. Šesta zemlja je Bjelorusija koja ne krije e, svoju zabrinutost za vlastitu sigurnost. Dakle, zajednički nazivnik u svim ovim slučajevima je nasilna i imperialistička politika Ruske federacije. Ja pozivam e, povjerenika Hana da e, kaže popu popa Bobo bob. Rusija je objavila hibridni rat Europi. Rusija vodi taj rat protiv zemalja istočnog partnerstva koje su se htjele izvući iz e, autokratskog jarma Kremlja i koje su htjele prihvatiti europske vrijednosti. Predsjednik eh, Havel je rekao da je način da se pobijedi Rusija da se o njoj govori istina. Jer ona je ponovno postala ono kao što je Reagan nazivao carstvo zla. Hvala. Gospodin eh, Tibor eh, Sanji, jedna minuta. Hvala lijepa. Predstavnica vijeća govorila nam je i u ime Europske komisije. Mislim da nam je dala i dobre vijesti. Što očekujemo od sastanka na vrhu u Rigi? Očekujemo da će se ponovno pokrenuti neke aktivnosti jer trebamo pomoći državama koje su jako destabilizirane. Međutim, moramo biti svjesni problema koje i dalje postoje neki partneri Europske unije, primjerica Ukrajina, je u teškoj situaciji da je zemlja napadnuta, djelomično je okupirana. Treba u takvoj situaciji toj zemlji ponuditi pouzdanu alternativu. Moramo se pripremiti za taj e, sastanak na vrhu, moramo se pripremiti za takve krize i takve probleme koje se mogu pojaviti na našim granicama. Ne smijemo dopustiti da drugi velike zemlje diktiraju ritam. Moramo preuzeti odgovornost. Gospodin David McAllister na jednu minutu. Uvažena potpredsjednice, uvaženi zastupnici, jasan politički signal sa ovog sastanka na vrhu u Rigi bi trebao glasiti Europska unija stavlja svoju usku suradnju sa istočnim partnerstvom, nastavljaju dalje konsekventno i učinkovito. Neka javljanja za riječ koje sam čuo danas tijekom rasprave i to od predstavnika ljevice i desnice E, želio bih naglasiti još jednom. Istočno partnerstvo ne znači da zemlje partneri moraju odlučiti između Europske unije i Rusije. Ne radi se o tom, o pitanju ili ili. Što više, radi se o pitanju i jedno i drugo. Istočno partnerstvo se ne usmjerava ni protiv koga, čak niti protiv Rusije. Zemljama istočnog partnerstva e, treba omogućiti da same odlučuju na koji način žele surađivati sa Europskom unijom. Ne mogu sve zemlje niti ne žele istom brzinom približavati se Europskoj uniji, stoga je vrlo bitno u okviru suradnje sa zemljama partnerima prilagoditi rješenja svakoj zemlji zasebno. Istodobno Europska unija ne bi, se ne bi smjela postati umorna u obrani europskih vrijednosti, demokratskih načela i ljudskih prava. To bi također trebala biti jedna od tema predstojećeg sastanka na vrhu u Rigi. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Moody Claire, jedna minuta, je bi trebala biti sljedeća govornica, međutim ne vidim ju ovdje. To znači da je sljedeći govornik gospodin Eduard Kukan za minutu i 30 sekundi. Hvala gospođo predsjednice. Trenutna situacija istočno od naših granica podsjeća nas na povratak one stare politike u sfera utjecaja između istoka i zapada. Koncept istočnog partnerstva u tom kontekstu je važan okvir za naš angažman. Naš konačni cilj je da imamo više demokracije, više prosperiteta i više e, snažnu integraciju sa našim susjedima. Moramo se vratiti na te osnovne vrijednosti. Kako bismo to uspjeli moramo jasno pokazati da smo spremni u potpunosti sav svoj politički kapital staviti na raspolaganje svojih susjeda. Moramo eh, ići punom parom. Moramo dati snažnu poruku koja će ohrabriti te ljude sa našeg samita. Ponavljam, naša susjedska politika mora biti više e, vođena politikom. Moramo imati hrabru viziju za naše susjede i e, moramo e, svoje riječi popratiti djelima. Jasno je da su neki od tih zemalja dali dali nam do znanja da imaju europske ambicije i mi moramo odgovoriti veoma jasnim signalima. To je definitivno potrebno. Hvala. E, Andi jedna minuta. Povijest e, se stvara dok mi tu govorimo u ovim godinama koje su pred nama gledat ćemo na ovo što se događa sada s uvjerenjem da smo napravili ono što je trebalo i da smo na odgovarajući način reagirali na kritične probleme s kojima se suočava istočna europa govorimo o ambicioznosti naših e, ciljeva istočnog partnerstva moramo učiniti više za one koji imaju europske ambicije one koji su se odlučili za europski put naravno mnogo toga još treba učiniti i riječi su manje vrijedne od konkretnih opipljivih djela ali europska unija mora poslati snažnu poruku moldaviji gruziji i ukrajini da je njihova budućnost e, leži sa twenty eight zemalja članica dokle god one budu ispunjavale svoje obveze i pokazali svoj angažman E, da provedu reforme. Mi ne možemo tražiti od njih da provode te teške reforme, a da ne vide svjetlo na kraju tunela. Ako oni ispune uvjete, onda se moraju smatrati ozbiljnim kandidatima na putu ka Europskoj uniji. Hvala. Jedna i pol minuta sada za gospodina Zdrojevskog. Kao prvo hoću ukazati da naša politika prema našim istočnim partnerima je uvijek bila nekonzistentna, naivna, išla je u svim smjerovima, čas tu, čas tamo i mi smo bili zapravo beskorisni. Tijekom proteklih pet godina e, jesmo postigli neki napredak. Mislim da još uvijek e, nismo dovoljno dosljedni nismo uvijek u stanju ponuditi ono što bismo trebali ponuditi, no sve ukupno, e, kad se sve zbroji oduzme, mislim da smo na pravom putu. Ono što hoću ukazati u ovom momentu je da u istočnom partnerstvu mi moramo e, napraviti razliku između naših partnera. Ono što mi nudimo našim partnerima mora se zasnivati na razlikama koje nužno postoje među njima, budući da se radi o šest različitih zemalja. Tu ima velikih e, razlika, uključujući i kulturne razlike. E, nemam dovoljno vremena, samo sam htio odgovoriti na kritiku koju su uputili neki ljudi e, visoke predstavnice koja često dolazi u ovu dvoranu i mislim da postoji dobar razlog zašto je danas nema. Hvala. Hvala gospodine Strojevski. Imali ste još 20 sekundi, ali zahvaljujem na tome što ste završili ranije. E, gospodin Doru Klodijan Frunculica za jednu minutu. Hvala lijepa. E, gospođa Lukaševica je uistinu rekla da unutar Europske unije mi nudimo autentično iskreno partnerstvo tim trima zemljama. Nažalost, mi nudimo manje na što oni očekuju. Mi smo učinili korak natrag u usporedbi sa E, dogovorom vezanim uz posljednje istočno partnerstvo u Vilnusu. Ove zemlje trebaju pravu europsku perspektivu. To je ono što one očekuju, a mi nažalost transformiramo taj sastanak na vrhu koji počinje sutra E, stavljamo te tri zemlje u tampon zonu. To je korak unatrag poput e, ustupka kojeg smo ponudili Rusiji. Također se slažem sa vijećem koje podržava što je moguće raniju ratifikaciju sporazuma o pridruživanju od strane svih e, država članica, također sporazuma EFTE sa svim, sa Gruzijom i Moldovom vezano uz produbljivanje ekonomske i socijalne suradnje suradnje. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, minute i 30 sekundi, gospođa Dubravka Šujica. Činjenica da se nalazimo u sasvim novoj geopolitičkoj situaciji od zadnjeg samita 2013. godine. Činjenica je da se granice mijenjaju silom, da su neke naše države članice podložne raznim pritiscima da ovih šest država o kojima govorimo se nalaze u potpuno različitim situacijama i nije ista situacija u tri države možda se može usporediti. u svakom slučaju e, situacija je različita nego. two thousand and thirteen godine smatram da unija mora nastaviti svoj put da moramo saslušati naše partnere da im moramo kao što je rekla predstavnica vijeća da im moramo pružiti

dakle ne samo solidarnost nego čvrsta podrška. Hvala lijepa. Gospodin Mihael galari za minutu i 30 sekundi. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Želio bih da rezultat sastanka na vrhu u e, kviru istočnog partnerstva bude takav da ohrabri naše istočne partnere u smislu europske perspektive ako oni to žele. Moja dojam je da se neke, neki od naših partnera žele odlučiti za tu europsku perspektivu, no u svakom slučaju ne moraju. Za takvu perspektivu je potrebna sloboda, demokratska načela i europske vrijednosti. E, znamo svi kako to izgleda iz ruske perspektive. Konkretno rečeno, ne možemo e, se kriti iza izjava e, koje su dane na sastanku na vrhu u Vilnusu. Ljudima u Ukrajini, u Gruziji, e, osim i u Ukrajini, osim pomoći vrijedne nekoliko milijardi eura, moramo uputiti još nešto više, a to je naša podrška, simpatija, to nas ništa ne košta, a kratkoročno oslobođenje od, od e, viznog režima bi bilo jako, jako dobro rješenje i išlo bi u tom smjeru. Mislim da prigodom ovog sastanka na vrhu možemo e, vrlo precizno se o tome očitovati tako da e, ljudi i osobno steknu dojam da su dio postali dijelom slobodne Europe. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Lazlo Tokeš na jednu minutu. Hvala lijepa. Pripajanje Krima i kriza do koje je došlo između Rusije i Ukrajine dovela je do nove geopolitičke situacije u području zemalja istočnog partnerstva. Dakle, ovaj summit u Rigi zapravo će se održati u jednom novom kontekstu koji obiluje problemima i koji je vrlo složen. Taj susret, usprko svemu tome, mora uspjeti poslati pozitivnu, ohrabrujuću poruku svim partnerima usprkos svim poteškoćama. Posebice pritom treba misliti na zemlje koje su prošle godine potpisale sporazum o pridraživanju poput Moldavije i Gruzija koje su zapravo često rastrgane između dvije strane. Treba pronaći političko rješenje za rusko-ukrajinsku krizu i rusko-europsku krizu kako bi se izbjegao rat i kako bi se jamčila sigurnost regije. Također, treba jamčiti potporu za e, istočne partnere uz vrlo jasnu perspektivu pridruživanja tim zemljama treba dati europsku budućnost. Hvala lijepa gospodin Boni minutu. Čitav je niz očekivanja od samita u Rige zbog agresivnog starta Rusije. Željeli bismo zapravo postići veća postignuća. Ako zaista sami tu Rigi može promijeniti situaciju, onda ćemo vidjeti mali napredak. Govorimo zapravo o procesu pridruživanja tri zemlje. Radimo na novim mjerama u potpuno redefiniranoj e, politici susjedstva, a u smjeru gospodarske i energetske suradnje. E, kao jedan od osnova vrlo je važno da razviju e, vladavinu prava i slobodno pravosuđe. Na putu smo sa svim zemljama, Armenijom, Azerbejdžanom, a ne znam i s Bjelorusijom e, da ostvarimo slično. Važno je poslati pozitivnu poruku društvu koje je pod trenutačnom prijetnjom Rusije trebali bi e, se osjećati kao da imaju koristi od čitavog niza stvari, primjerice od liberalizacije viza, to je nešto što za Gruziju i Ukrajinu treba jasno predstaviti. Također i obećavajući opis perspektive članstva u Europskoj uniji, to je nužno. Hvala lijepa. Gospodin Gžib, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Prije samita istočnog partnerstva razmišljamo o rezultatima koje bismo mogli postići. Možda smo mogli do sada postići još i više, da, da je situacija bila drugačija. Ova inicijativa nije bila uperena ni protiv koga, posebice ne protiv Rusije, kao što neki ovdje izgleda tvrde. Partnerstvo je vrlo raznoliko, to je partnerstvo među šest partnera, šest država, koje imaju različite ambicije i različite sposobnosti. Dosad smo postigli mnogo, primjerice potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Gruzijom, Ukrajinom i Moldavijom. Također postoji čitav niz projekata koji se financiraju iz Fonda za susjedstvo. E, dalje su reforme u zemljama partnerima e, potrebne, međutim kako su ambicije tih zemalja različite, tako bi i naše očekivanja trebala biti različita od zemlje do zemlje. Drago mi je što su se Ukrajina, Moldavija i Gruzija odlučile za europski put. Idemo dalje, gospodin Kelly. Hvala lijepa. Želim kao prvo zahvaliti prethodnom predsjedatelju što je razjasnio situaciju sa plavim kartonima, pa smo stoga imali jednu vrlo strukturiranu raspravu. Hvala na tome. Druga stvar, ja sam sada već šest godina u Europskom parlamentu i mislim da ovo prvi puta da vidim vijeće ovdje, ponekad ih se kritiziralo što nisu ovdje, ponekad što jesu ovdje, ali drago mi je što je vijeće ovdje, a e, vidim e, da postoji mogućnost da njihovu inerciju, odnosno inerciju komisije, zamijenimo našim aktivnostima u Rigi. Ove zemlje pokazale su vrlo hrabro da je zapad bolji, a istok opasnost. I zbog toga se nadam da ćemo imati e, uspješan ishod u Rigi i nadam se da ćemo do 2016. godine imati liberalizirani vizni režim. To će potaknuti i ohrabriti građane koji će onda zahvaljujući tome nastaviti putem kojim su neovisno krenuli. Mislim da trebamo imati hrabrosti to podržati. Hvala. Ovime završavamo ovi dio rasprave. Imamo tri govornika u Catch Gospodin Herman. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Dame i gospodo, Summit istočnog partnerstva bit će neka vrsta lakmus testa za sve inicijative o kojima raspravljamo. I upravo stoga tako mnogo očekujemo od tog sastanka na vrhu. Jedna od najvažnijih točaka koje bi se trebale naći na dnevnom redu je suradnja vezana u sigurnost opskrbe energijom te interkonekciju. 2014. godine Europska komisija organizirala je stres testove kako bi analizirala potencijalne posljedice prestanka e, pritoka plina prema Europi. I to je pokazalo da je nužna veća koordinacija među državama članicama jer bi ona mogla ublažiti probleme ako do njih dođe. Trenutačno imamo situaciju u međunarodnom areni koja je daleko od stabilne i zbog toga je važno da još veću pozornost obratimo o sigurnosti opskrbe energijom. Upravo zato ja pozdravljam ovaj poziv na razvoj interkonekcije i razvoj suradnje. Gospodine Marijas, minuta, izvolite. Gospođo predsjedateljice, hvala. Sada kada raspravljamo o istočnom partnerstvu, želio bih spomenuti jednu dosta ozbiljnu stvar vezano uz e, Grke koji žive u Gruziji. Oni žive u području koje je prije nekoliko desetaka godina e, bilo još i napučenije Grcima, više od 150 tisuća njih. E, većina njih je nakon propasti Sovjetskog saveza došla ponovno u e, Grčku, međutim pedeset tisuća njih još uvijek je ostalo. U čemu je problem? Građani koji su otišli zapravo su bili državljani Gruzije i oni su za sobom ostavili svoje vlasništvo, svoje kuće, svoje zemljište, svoju imovinu. Nakon njihovog odlaska došlo je do nelegalne zapljene njihove imovine usprkos njihovim nastojanjima ta nezakonita zapljena i dalje je na snazi, a gruzijske vlasti ne poduzimaju nikakve mjere kako bi zaštitile imovinu grčkih građane kako bi im vratile njihove domove. Stoga želim e, zamoliti da se to ozbiljno uzima u obzir e, i od strane predsjedništva. Gospodin Jakovčić. Želim samitu u Rigi jer sam uvjeren da građani svih ovih šest zemalja itekako

Merci, nous avons clôturé le catch the eye. Je repasse la parole à Madame Kalninja Lukaševica. Hvala lijepa, nastavljamo sa uh, gospođom Kalininom Lukaševic. Hey, Madam President, honorable members. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Kao prvo, Dozvolite mi da naglasim da govorim u ime visoke predstavnice zamjenice e, predsjednika gospođe Mogherini. Molim vas da to uzmete u obzir. Istovremeno, kao predstavnica predsjedništva, mogu samo naglasiti da je danas već nekoliko povjerenika u Rigi, zato što se odvija već niz aktivnosti o kojima sam govorila, a to je kao prvo um, konferencija za medije u sklopu istočnog partnerstva. Dakle, aktivnosti su već počele i želim reći da smo u pripremi samita za istočno partnerstvo zaista kvalitetno surađivali sa komisijom i vrlo je važno da je određeni broj povjerenika već danas stano. Da se vratim na našu raspravu. Dozvolite mi da u ime visoke predstavnice još jednom naglasim da smo vrlo pozorno slušali sve što je danas rečeno tijekom rasprave. I budite uvjereni da ćemo uzeti u obzir sve ono što smo čuli, sve vaše komentare i vaše prijedloge. Dozvolite da ponovim da će summit u Rigi pokazati da istočno partnerstvo ostaje i dalje našim prioritetom i poslaćemo za to jasne signale. Kao prvo, ćemo signal da je Europska unija snažno na istočnom partnerstvu i da je spremna i dalje graditi tješnje, personalizirane odnose sa svakom pojedinom zemljom e, istočnim partnerom. Nastavit ćemo stoga i dalje davati svu podršku onim partnerima koji su krenuli u ostvarivanje ambicioznih reformi i provedbu e, sporazuma o pridruživanju. Summit obilježava, novu razinu u našim odnosima. i e, zapravo još jednom ukazuje na ambiciozne odnose sa našim trima zemljama s kojima su potpisani sporazumi. Međutim, partnerstvo sa svih šest istočnih e, partnera stavlja naglasak na uključivost, što znači da ćemo i dalje aktivno raditi sa svim partnerima, neovisno o tome kakvi njihovi pojedinačni odnosi sa Europskom unijom bili. Intenzivirat ćemo nastojanja za ostvarivanje strateške komunikacije kako bismo objasnili kakvi bi odnosi s našim partnerima trebali biti, što oni jesu i što nisu. I svakako ćemo se zalagati za to da se shvati da oni nipošto nisu usmjereni protiv e, bilo koje treće strane. Nastavit ćemo s dijalogom e, s onima koji to dovode u pitanje. Nekoliko vas spomenulo je pitanje europske perspektive za Gruziju, Moldaviju i Ukrajinu, te snagu onoga što stoji u deklaraciji iz Rige. Dozvolite da najprije naglasim da je e, priprema deklaracije, zajedničke deklaracije e, istočnog partnerstva e, nešto na čemu se još uvijek radi. Nastojimo biti uključivi. još uvijek se o nekim stvarima pregovara. Stoga u ovoj fazi još uvijek čekamo konačni ishod tog progovaračkog procesa. Konsenzus će morati odražavati specifične potrebe svake zemlje, njihove prioritete i težnje, te zajednički interes koji dijele sa Europskom unijom, kao interes Europske unije – Istovremeno trebat će sadržavati i realnu procjenu onoga što se može postići u sljedećih nekoliko godina. U tom kontekstu Riga bi prvenstveno trebala staviti naglasak na to da smo prešli na novu razinu u našim odnosima sa tri partnera s kojima smo potpisali do sad najambiciozniji bilateralni sporazum o pridruživanju. Međutim, isto tako trebali bi poslati signal da smo spremni sklapati sporazume po mjeri sa ostalim partnerima kako bi istočno partnerstvo i dalje ostalo jedan uključivi okvir. Vjerujem da se svi slažemo da je summit u Rigi od tako velike važnosti da bismo o njemu mogli zapravo još i dodatno mnogo duže i podrobnije raspravljati. Međutim, s obzirom na to da je vaše vrijeme ograničeno, to nismo u mogućnosti. Zaključno bih samo željela reći da zaista cijenim vašu predanost istočnom partnerstvu. Odnosi s nacionalnim parlamentima i uloga Euronesta u promicanju i učvršćivanju istočnog partnerstva od izuzetne su važnosti. Moramo zajednički pomoći partnerima da realiziraju sav svoj potencijal. Hvala vam još jednom na svim vašim doprinosima. Hvala vam na potpori za istočno partnerstvo, odnosno politiku istočnog partnerstva i hvala vam što razumijete da nam je potreban uspješan summit u Rigi. Hvala. Merci, Le débat... Hvala lijepa gospođo um, Kalinina Lukaševica. Ovime